Dear colleagues, please have a seat. Dragi kolege, molim vas eh, da sjednete na svoja mjesta. Započet ćemo sa našim saslušanjem predstavljanje studija osposobljavanja ribara koju je zatražio odbor za ribarstvo i koji organizira resorni odjel B. Najvažniji zastupnici su ovdje, pa možemo početi s radom. Pozdravljam toplo naše goste. Ja zamijenjujem našeg predsjednika, gospodina Alana Kadeka, koji danas podne ne može biti s nama. Naš odbor je zatražio resurni odjel da provede studiju o izobrazbi ribara. To je izradio e, tim koji je koordinirao Bloomer Mary Sands e, i danas ćemo imati predstavljanje te studije od strane tri autora. Studiju ste dobili e mailom, a imate papirnatu verziju u prostoriji. Cilj ove studije da se mm, usporede prakse, standardi, izobrazbe i, e, izdavanja svjedočbi ribara u različitim državama članicama, te također da e, se govori o razlikama u državama članicama, te rizicima i kompleksnostima e, koji proizlaze se iz toga. E, isto tako neki dio, dijelovi studije uključuju znači profesionalnu izobrazbu, imamo zaključke, preporuke, a ovdje imamo isključivo usredotočenje na zaštitu e, zdravlja i sugornosti na radu. Znači ovdje imamo prisutne gospodina Akermana, gospodina Hasnota i gospodina Van Desela. Imate riječ. Hvala na ovom uvodu. Ja sam ja ovdje Predstavljam eh, Mary Sands, ja sam eh, gospodin Ackerman i trebam reći da eh, htio bih zapitati da li imamo na raspolaganju za ovu prezentaciju 20 minuta ili više. Prvo ću predstaviti općenito studiju a nakon toga ću dati riječ kolegama kako bi malo više ušli u sadržaj ove studije. Stadija je provedena između studenog i e, travnja svibnja. Imali smo deset ljudi koji su bili uključeni u ovu studiju, koji su predstavljali e, devet država članica. Ovo je struktura studije. Ovdje pod 3 imate znači konvenciju STC W95. Radi se znači o Međunarodnoj konvenciji o standardima izobrazbi izdavanja svjedočbi i e, držanju straže pomoraca. Mi ćemo objasniti o čemu se to radi. Znači 4, 5, 6, 7 i 8 e, prate strukturu samog izvješća a nakon toga imamo neke dodatne primjere i ključne poruke. Mislim da ne trebam ulaziti u detalje ovog e, slajda. Vidjeli smo koji su ciljevi. Imamo prije svega usredočenje na zaštitu na zdravlja i sigurnosti na radu, te također strukovnu izobrazbu. Reći ću nešto o samom pristupu. Mnogo toga smo obavili e, analizirajući dokumentaciju. Imamo cijeli niz država članica koje su bile uključene, imali smo suradnju s komisijom u tom smislu. Također smo e, proveli 11 studija slučaja u državama članicama Također smo pokrenuli isto tako i nadzor, znači analizu e, institucija za izobrazbu i rezultati su bili dosta razočaravajući jer smo dobili malo odgovora te u izvješću nemamo onda baš puno upućivanja na tu anketu, na tu studiju. Otprilike u, e, mi smo, mislim, smo kontaktirali oko stotinu institucija, a dobili smo odgovore 10 ili 15 i to nakon što smo ih e, ponovo kontaktirali telefonom. Evo ovdje tih 11 e, država članica koje su bile uključene u studije slučaja. Ovdje imamo znači Slovačku koja nema pristup moru, mi smo zatražili e, da se ona e, e, uvede kako bi vidjeli osobe koje se žele pridružiti ribarskoj industriji, žele oba, eventualno provesti znači kako doći do tog izobrazbe. Znači imali smo Hrvatsku, Bugarsku, Grčku i Latviju između ostalih. Znači, imali smo isto tako i ovaj nadzor vezano uz pomorske nesreće. Za 2016. imali smo 55 e, nesreća smrtnih slučajeva vezano uz e, znači ovu informacije koje su dostupne na Europskoj infoplatformi za pomorske nesreće. Ono što je važno ovdje je da smo e, uspoređivali informacije iz drugih izvora u odnosu na ovu platformu, platformu i izgleda da na ovoj platformi nemamo uključenje svih e, nesreća i smrtnih slučajeva. Uključ upućivanje e, podataka na ovu platformu je dobrovoljan na strane država članica i onda je teško i nemoguće zapravo znati e, koliko te brojke odražavaju realnost. No, u svakom slučaju imamo najmanje 55 smrtnih slučajeva, a možda i više u ribarskom e, sektoru 2016. godine. To su znači brojevi smrtnih slučajeva iz istog e, e, znači izvora od 2011. do 2016. godine i vidimo znači u nedavnim godinama veliko povećanje. A to također je, se stavlja u perspektivu znači e, pomorski, ribarski sektor u odnosu na pomorski sektor. U 2016. godine imali smo znači e, broj smrtnih slučajeva na rivarskim brodovima puno je veći nego e, u drugim područjima. Informacije su prije svega dostupne sa e, platforme, a tamo, kao što sam rekla, određene informacije vjerojatno nedostaju. U ovom trenutku ću dati riječ e, kolegi Timu Hasnotu. Ja ću preuzeti. Prije svega želim istaknuti da je jako važno znati da su ribarska industrija i pomorska industrija potpunosti različite. Na e, palubi imamo zbilja različite aktivnosti, uključeni su različiti e, rizici i zbog toga imamo isključenje ribarske industrije iz znači IMO konvencije STCV. Ehm, zbog toga je postoji znači ta potreba za konvencijom STC duplove F konvencijom, ali koja još nije ehm, stupila na snagu. Ehm, sad imamo u ovom trenutku samo uključenje brodova koji imaju više od 24 metara. Više puta u prošlosti smo istaknuli koliko je važno da se više pažnje pridaje Eh, izobrazbi eh, ribara. Imali smo znači pismo eh, odbora za sektorski socijalni dijalog predsjedniku Europske komisije. I također imamo i ovo izvješće Benode 2000. vezano uz priznavanje izobrazbi što se tiče znači e, časnika ovih ribarskih brodova za brodove veće od 24 metra imamo znači te e, potrebe znači za e, sve zaposleniki, zaposlenike. I tu imamo samo četir, e, šest točaka možemo reći da je ovaj standard dosta e, površan i ono što je važno je da imamo ažuriranje i isto tako da imamo dodatak e, ovog obvezujućeg aspekta. Moramo imamo, imati također i e, više uključenja manjih brodova od 24 metra jer e, oni predstavljaju otprilike 90% flote. Evo, ovo je ilustracija posla koju smo mi e, obavili. Imamo znači e, broj procijenjenih pomoraca u odnosu na uključene ribare i to je ozbiljno pitanje. Ovdje imamo također i uspoređenje sa pomorskim prijevoznim e, sektorom. Ovdje imamo znači e, prijelaz na ljudski e, element ako želimo znači poboljšati performanse na području održivosti, zdravlja i sigurnosti, onda to ovisi o ljudima na brodu, oni moraju napredovati, moraju dobiti ispravnu izobrazbu. Ribari su isključeni iz više manje svih e, pomorskih konvencija, međunarodnih pomorskih konvencija i teško je zapravo E, širiti materijal koji se tiče izobrazbe na području zdravlja i sigurnosti jer imamo različite ribolovne tehnike, tehnike različite brodove i to u svakom slučaju e, smanjuje mogućnost poboljšanja na ovom području što se tiče e, osmišljavanja standarda jer standardi još uvijek nisu stupili na snagu. Ovdje imate pregled država članica i tri relevantne konvencije koje se tiču izobrazve i izdavanje svjedočbi na području uh, zaštite zdravlja i sigurnosti. Evo ga, samo jedan dio je ratificirao uh, sve konvencije, a mnoge su ratificirale jednu ili dvije konvencije. Isto tako smo e, gledali na distribuciju, znači raspodjelu nadležnosti. Što se tiče zakonodavnih nadležnosti, kad govorimo o izobrazbi ribarstva na području zaštite, zdravlja i sigurnosti e, na e, brodovima, Znači imamo, tu smo analizirali situaciju na razini EU-a i država članica. Na EU razini smo im stekli dojam da Imamo znači ograničene zakonodavne ovlasti i kompetencije vezano uz e, izobrazbu i certifikaciju. Imamo znači ovdje znači izobrazbu e, ribara za brodove koji imaju manje od 50 metara. A Imamo također i ovu Europsku agenciju za sigurnost na moru. Oni imaju također određene odgovornosti što se tiče nesreća na moru, no nisu ni u kojem slučaju direktno povezani sa izobrazbom, aktivnostima na području izobrazbe a koliko smo mi shvatili, Digi Mare nema nikakve odgovornosti na području izobrazbe ribara na području zaštite na radu. Institucije EU promoviraju sigurnost na moru i sigurnost na radu, te također jačanje profesionalnih kvalifikacija i u tom smislu e, moramo imati i financiranje što se tiče izobrazbe na tom području. Imali smo također i sugestiju odbora za dijalog. E, tu e, bi Europska komisija mogla više napraviti ili možda ne unutar te konvencije ne odgovara na sve svoje obveze. Na razini država članica smo pronašli da su e, nadležnosti bila podijeljene na više ministarstava i da imamo isto tako različite agencije, više od jedne koje su uključene u to. E, nismo pronašli neke e, primjere preklapanja i čini nam se da je koordinacija između tih različitih tijela dobra, jer općenito je dobra jer smo e, u nekim slučajevima e, znači vidjeli u e, izvješćima koje su objavljena od relevantnih nadležnih vladinih tijela da postoje određeni problemi što se tiče koordinacije na području izobrazbe zaštite na radu ribara. Isto tako, Zatraženo je od nas da pogledamo koje su to posljedice izobrazbe ribara. Imamo znači ugovor o funkcioniranju Europske unije koji govori znači o slobodi e, kretanja. Imamo sve veću potrebu za kretanjem e, radne snage na području ribarskog sektora jer određene države članice E, imaju manjak radne snage na području ribarskog sektora. No, što se tiče zahtjeva izobrazbe, su, to je vrlo komplicirano, te ponekad je teško čak i nemoguće premjestiti e, ribare iz jedne države članice u drugu i to na zakonski način, budući da je to jako komplicirano mi smo znači čuli od njih da je ponekad to e, zakonski čak ponekad nemoguće jer jednostavno ne postoji pravi zakonski put. E, u Nizozemskoj su nam rekli e, da ako žele to napraviti onda to moraju napraviti osoba, osobu po osobu i to zbilja na individualnoj razini zaključili smo da sadašnja situacija e, onemogućava slobodu kretanja radne snage na, e, u ribarskom sektoru. Mi smatramo da e, usvajanje zajedničkog standarda bi pojasnio situaciju što se tiče primjenjivih zahtjeva u državama članicama i ako se pridržavate e, zajedničkog standarda onda će to e, olakšati kretanje. Naravno, shvatili smo da u praksi e, poteškoće postoje, kao što je kolega rekao, ribarski sektori u državama članicama su različiti, u Grčkoj je različit od Danske i zbog toga jedan standard koji bi odgovarao svima je možda nešto što ne možemo e, dostići, ali minimalni standard za sve je možda nešto što bi onda omogućilo slobodu kretanja radne snage. To nije nova poruka. Tu poruku smo već poslali u izvješću 2000. godine, to je nešto što je predviđeno. E, izvješće je predvidjelo da će e, kretanje ribara postati e, sve potrednije. Mi smo zaključili da su oni imali pravo, a problemi e, koji sprječavaju takvu slobodu kretanja radne snage na u ribarskom sektoru nisu riješeni. Kad pogledate znači izobrazbu, edukaciju, putovi i resursi, osposobljavanje ribara, Možemo reći da postoje različite metodologije, različite e, jezici, različite institucije. Nemamo znači e, široko e, prihvaćen standard a govorim i tu u strukovnom obrazovanju, no isto tako i izobrazbi na području sigurnosti i zdravlja. Čini nam se da nakon 2000 godine nismo uopće imali ažuriranje ovih podataka. Što se tiče zahtjeva za osposobljavanje i izobrazbu, variraju od jedne države članice do druge i to nije sad iznenađujuće. Ako pogledate malo ribarstvo gdje imate na brodu jednu ili dvije osobe, onda imamo znači različitu izobrazbu nego na velikim brodovima kad imamo male brodove onda možda jednostavno se znanje prenosi s oca na sina nemamo sad tu nekakvo strukovno obrazovanje koje je uključeno tome ali veliki brodovi imamo znači e, veliku snagu motora imamo e, različitu opremu i naravno tu onda imamo potrebu za strukovnim osposobljavanjem što se tiče znači ovih putova, osposobljavanja u državama članicama su različiti kao što sam rekao. A kad govorimo o izdavanju izl e, e, i o kad govorimo o profesionalnosti, onda je to zapravo različite razine u različitim državama članicama i to zapravo povećava složenost. Imamo tu potrebu za E, financiranjem iz fondova neke države članice se time služe, ali nemamo uvijek dovoljno svijest o tome kako se e, isto tako poslužiti tim e, fondovima. A, I sad dolazimo do preporuka. Mi smo vidjeli da ribarski sektor ima poteškoća sa pronalaženjem dovoljnog broja ljudi za posade. Tu trebamo imati, znači, s jedne strane izobrazbu mladih ljudi, a s druge strane otvaranje i e, slobodu kretanja radne snage. Jedna od preporuka i najvažnije je da standard za osposobljavanje ribara je nešto što se mora e, osmisliti a to znači da se taj standard mora bolje definirati, ne može biti tako sažet samo u četiri točke. Imamo također i taj element okoliša. Znači ponekad E, imamo znači izobrazbu ili edukacije koje ovom okolišnom aspektu posveću 10 minuta, neki pola dana i to mora biti uravnoteženo. A kad govorimo o sigurnosti i održivosti, E, to se treba e, primijeniti na tome, ali isto tako što se tiče profesionalnog, e, strukovnog obrazovanja, puno bi pomoglo kad, bi imali, kad bismo imali znači, puno priznavanja svjedočbi između država članica. Potrebno je uključiti i male brodovo, jer mnogi se usredotočuju na brodove veće od dva, znači 24 metra, 50 ili 60 metara, ali 90% e, ribarske flote su brodovi manje od 24 metra. Ako hoćete izobraziti takve ljude, onda morate i to uključiti u pravila. Također se mnogo toga mora napraviti od strane ribara, no isto tako i država članica. U tom smislu bi, moramo imati financijska sredstva na raspolaganju kako bi omogućili ribarima da provedu e, svoje osposobljavanje, no isto tako da države članice osmisle taj okvir za osposobljavanje na pravi način. E, e, u okviru nečega što bi moglo sličiti izvješću BNOD bi moglo biti također i online instrument koji bi se mogao znači poslužiti a mnogi ne znaju da uopće to izveće postoji. Budući da su zahtjevi vrlo slože, e, slože, e, složeni i kompleksni, onda bi bilo dobro da širimo i znanje o postojanju tog izvješća, a također je važno da osmislimo i e, standard koji bi bio primjenjiv za sve. To bi vjerojatno značilo da bismo trebali provesti dodatnu studiju, ali neću ulaziti u to i sada imamo tu neke primjere. E, u pripremi ove prezentacije e, smo imali dva izbora, budući da smo imali veliki, velike i različitost izvora Kad bismo uzeli, e, da smo e, uzeli u obzir situaciju u državama članicama, onda bismo mogli danima o tome pričati. No, e, ono što je važno da izdvojimo najvažnije točke, čini nam se da ih je pet kako bismo poboljšali situaciju. Da, ono što je važno je zapravo da nemamo ista pravila za sve, imamo tako, također manjak i standarda i e, certifikata. Usvajanje jednog e, standarda, mi naravno tu e, zagovaramo STCF, STC duplove F, treba biti primjenjivo ne samo na velike brodove nego i na male brodove. A kad e, gledamo što se događalo prije 10 ili 15 godina, to nije možda politički korektno. E, možemo zaključiti da ako čekamo da ima nešto napravi, onda ćemo moći još i dalje čekati. Zbog toga bi bilo dobro da EU malo e, pokrene tu inicijativu kako bi ribari bili sigurni u budućnosti. Hvala. Thank you so much. Hvala vam lijepa na ovoj vrlo kratkoj e, prezentaciji. Imam nekoliko kratkih pitanja prije no što dam riječ e, drugim članovima našeg odbora. E, recimo da znamo da je situacija vrlo osjetljiva za mnoge ribere. Čitamo između reda kada to vi potvrđujete. Što bi bila najbolja praksa osposobljavanja, praksa koju vi poznate? Možete li za nešto reći da je to najbolja praksa koju ste vidjeli u svojem proučavanju? E, govorite o kretanju radne snage, to je veliki problem među ribarima. To e, je osnova za nezakonite aktivnosti. Možda je to škakljivo pitanje e, za vas. Mm, e, kako stojimo s problemom robstva u ribarskom poslu, robskog rada? Broj tri. Jeste li naišli na neko osposobljavanje e, koje govori o novom zakonodavstvu, e, recimo o obvezi iskrcavanja. Ima li takovih e, seminara ili takovih tipova osposobljavanja koje ribare uči o zakonodavstvu? Mislim da bismo trebali saslušati sva pitanja a onda ćete imati dovoljno vremena da na njih opširno odgovorite. Gospođa Toma ima riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vam najljepša na ovom izvještaju. To je vrlo važno područje. E, to je dobro, ali i žalosno. E, imamo velike zabrinutosti kad e, si postavljamo ova pitanja. Mi smo u apsolutnom paradoksu. Imamo zajedničku ribarstvenu politiku u Europskoj uniji sa obvezama koje vrijede za sve države članice i za sve ribare, za cijelu industriju. A u stvarnosti e, stvarnost je drugačija. Situacije su vrlo, vrlo različite u državama članicama. Kako da imamo zajedničku politiku sa tako različitim situacijama? To je prvo pitanje. Kako postići rezultate za e, ZRP e, u tako različitim situacijama? I drugo, to je i činjenica, više nego pitanje. Govorili ste o, o morskom upravljanju e, i na tome zahvaljujem jer je to naša tema e, na nivou Europske komisije. E, u, e, more se obično zaboravlja to je toliko e, fragmentirano područje, govorimo o njemu u prijevozu, e, na socijalnim područjima, govorimo o ribarstvu, u prijevozu radije e, govorimo više o vlakovima i kamionima nego o brodovima. A direktiva o upućivanju radnika E, ne, znam je li se ona e, odnosi i na ribare. Možete li nam, na to odgovoriti? Ova fragmentacija e, je dovela do toga da se pitanje mora zanemaruje u našim institucijama. I treća činjenica to je harmonizacija E, još jednom jasno je da standardi nisu jednaki u osposobljavanju i obrazovanju, a ribarenje je isto. E, e, obrazovanje može imati dva oblika, inicijalno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje i osposobljavanje Stvari se razvijaju. E, e, prvobitna naobrazba se stječe u školama, u institucijama, fizičkim institucijama. E, a i tu imamo razlike. Koje je vaše mišljenje? Agencija za nadzor ribolova je napravila neki pokušaj e, usklađivanja e, obrazovanja i osposobljavanja. Treba li to nastaviti? Nisam shvatila e, koji je vaš popis obrazovnih institucija. To ste sakupili u 2000. godini. Još jedna činjenica i konstatacija – E, e, e, ribarstvo je zaposlenje za budućnost. Ne možemo imati maksimalni održivi prinos. To ne radimo samo za očuvanje resursa, već i za iskorištavanje tih resursa i to održivo iskorištavanje ako smatramo da je to profesija za budućnost, oni moraju za to imati i sredstva. Moramo imati dobar sustav osposobljavanja i obrazovanja. I tu imamo tehničke elemente, tehnički sadržaj, e, zatim poznavanje e, bioloških elemenata, okološnih, ekoloških elemenata, tu moramo imati i sankcije. E, sankcije su korisne, ali to nije dovoljno. Zašto, e, zašto ih ne primjenjimo? primjenjujemo? E, tehnički sadržaj, ekološki sadržaj, sigurnosni sadržaj. Ribarenje je ekonomski E, poziv gdje imamo najviše smrtnih slučajeva i nesreća pri radu. A onda imamo i pitanje jezika. E, e, koristimo engleski za sigurnost na moru. Stoga je važno da ribari govore engleski. Zašto sam to rekla, zaboravljam, ali nije. Evo, to je poziv za budućnost. Moramo stoga imati i alate za budućnost. To mora biti e, osposobljavanje na primjerenom nivou. Moramo govoriti i o privlačnosti ove profesije. Privlačnost je često povezana sa prihodom, sa plaćama. Mm, o, oni brodari koji dovoljno plaćaju vrlo lako nalaze i mornare, posadu. Moramo se podsjetiti da to tako funkcionira. I na kraju bih htjela reći usklađivanje, harmonizacija u e, europsko pomorsko upravljanje i e, ribarstvo budućnosti. E, ti, e, svi ti elementi koje sam spomenula su važni, plus sigurnost. U Europi nešto fali. Mm, mi imamo jedinstveni pomorski prostor, imamo Schengen, trebamo onda imamo Dakle, nemamo jedinstveni pomorski prostor, nemamo taj e, pravni okvir. Odbor za ribarstvo bi moglo se pozabaviti i tim pitanjem. Hvala lijepa. Gospodin Kun ima riječ. Izvolite. E, srdačna hvala našim stručnjacima. Ovo je jedna tema koja e, zaista je e, na rubu e, ZRP-a. Imamo jedan dokument, to se radi o veličini, težini i pogonu ribarskih plovila. To je vrlo važno, s tim se bavimo. Onda imamo i usklađivanje sa standardima ISO a sve drugo, sve ostalo je na razini e, koju, o kojoj odlučuju same države članice. Naročito e, tu mislim na certificiranje e, ribolovnog plovila kad se mora obnoviti klasa, područje plovidbe. To su uh, uh, odlučujuće stvari. Imamo dužinu do 24 metara i pogon. To je, one, e, ta plovila operiraju regionalno. A, a onda imamo i e, Sjeverno more i Baltičko moro i e, certifikat za ta mora. To su veći brodovi E, to su oceanska plovila, ocean going vessels. Um, oni prerađuju e, svoj ulov na brodu e, time da ga zamrzavaju, Udaljna prerada se vrši na kopnu. I imaju istu klasu kao trgovačka flota. U manjem području gdje je posada manja, e, on e, e, ribar koji ima određeno obrazovanje, koji je osposobljen za obalno ribarenje. On mora biti i kapetan broda, mora im biti i strojar mora moći e, se brinuti za motor ako nema nekog stručnjaka e, na brodu, a mora se brinuti i za posadu. To je već veliko opterećenje. I stoga je neobično važno da i osposobljavanje i e, ponovljeno osposobljavanje, učenje o novim tehnikama, da to stavimo u prvi plan, da to bude važno ne znam je, da li bismo to morali i propisati državama članicama. To e, nije stvar samo sigurnost, ne radi se samo o sigurnosti broda, već i sigurnosti posade. Ovi smrtni slučajevi koje smo imali posljednjih godina, to je povezano s tim, e, ne sa nekom, e, nekim nevremenom, već je povezano sa teškim radom na brodu i na opremi. E, treba e, dobro spremati mreže i drugi alat. A kod prerade e, imamo opasne akcije. Recimo, oni barataju velikim noževima Stoga je tu jako potrebna o, o, potrebno osposobljavanje. E, u Njemačkoj imamo ta profesionalna udruženja, e, to su osiguranja za ribarska poduzeća. Da, e, ta udruženja postavljaju velike zahtjeve na osposobljavanje posade. Međutim, mm, nemamo u svim zemljama takovu situaciju i stoga bi bilo potrebno da, e, da zajednički pogledamo možemo li uvesti e, e, minimalne standardne mm, mm, za međunarodnu pomorsku organizaciju tu trebamo sve e, do, tu dokumentaciju. E, e, safety of life je također obvezan za sve države članice. Moraju imati i radio veze, pa on mora biti dobar vezist. Mm, imamo i prepoznavanje ribarskih plovila i o tome govorimo Vessel Monitoring System je u e, i ovaj AIS, automatsko prepoznavanje plovila. I to igra veliku ulogu. E, u slučaju da e, plovilo dođe u tešku situaciju zbog nevremena, kako bi se kako, mogla organizirati pomoć treće strane. E, e, imamo i e, Međunarodnu organizaciju rada, ima konvencije koje su potpisale zemlje. Imamo i ovu konvenciju o kojoj ste govorili. Međunarodnu konvenciju o standardima osposobljavanja. Samo Norveška i Litva su potpisale sve tri međunarodne konvencije. I to moramo naložiti vijeću da se ta situacija izmijeni. Osposobljavanje e, posade, tu moramo imati minimalne standarde, također za tehničku opremu moramo imati e, minimalne standarde, za navigaciju, za plovidbu moramo imati takove standarde i za nadzor. Nema to samo nedostatke da smo, da smo uključeni u, u taj monitoring. To je vrlo važno za opasne situacije da se tada može plovilo obratiti za pomoć. Mislim da je to jako važno. Moramo o tome raspravljati i razminjivati mišljenja. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Sarao Santos ima riječ. Dobar dan. Evo, htio sam prije svega zahvaliti e, autorima ovog izvješća i htio sam e, dati nekoliko svojih e, komentara. Dobili smo zaista jako važne informacije koje nismo znali. Naprimjer, mi nismo znali, odnosno ja nisam bio upoznat e, sa e, time da je napravljena zaista sveobuhvatna studija e, u kojoj su uključeni mnogobrojni aspekti na najbolji mogući način i već ste obuhvatili sve neke glavne točke u okviru te studije. To pokazuje da u sektoru ribarstva postoji još e, jako puno mogućnosti, a nije baš lako pronaći načine da ih se i ostvari. E, potrebno je imati minimalnu informiranost kako bi se to moglo napraviti, pogotovo kada je riječ o izdavanju svjedočbi i o standardima osposobljavanja e, ribara. Ja dolazim sa Zora i kod nas je ribarstvo obiteljska tradicija. Kod nas je riječ o malom ribolovu, e, te jako puno toga je preuzeto iz e, tradicije. To nam je omogućilo da nadiđemo ovom gospodarsku krizu i mnoge osobe koje su radile u građevinarstvu nisu imale druge mogućnosti, nego su se tijekom krize znači, okrenule prema ribolovu i vratile su se e, svojim korijenima. Oni su surađivali sa svojim članima obitelji koji su se već od ranije bavili ribarstvom i tako se kod nas ribarstvo iznimno razvilo došlo do toga da je siromaštvo u obiteljima zbog krize e, bilo e, rasprostranjeno na više članova. Znači nije bila samo riječ o jednoj osobi koja ima problema, nego su čitave obitelji patile. Ovdje se pokazala jako velika solidarnost u okviru tog malog obiteljskog i lokalnog ribolova. E, mislim da bismo takve vrste ribolova trebali posvetiti više pozornosti i da bismo trebali davati više informacija upravo tim osobama, tim ribarima. E, mi smo često u okviru ovog odbora ukazivali na nužnost da se e, osposobljava ribare, da im se omogućavaju e, nove vrste obrazovanja, izobrazbe i tako dalje. I nakon što je prošlo toliko godina i nakon što smo upravo uspjeli e, utvrditi u čemu je problem, ja govorim o recimo proteklih 17 godina od kada sam uključena u cijelu tu priču, ja mogu reći da je situacija možda danas gora nego što je bila ranije e, u okviru te plave ekonomije o kojoj smo dosta govorili e, više od jednom u okviru ovog odbora za ribarstvo, također i u okviru Europskog parlamenta općenito. U plavom gospodarstvu ribarstvo je najdrevniji oblik plave ekonomije razumije i Ribarstvo je to koje u ovom trenutku, nažalost, mora udvostručiti svoje napore, a to je ono što mi ne uspijevamo napraviti. Mi ne možemo udvostručiti ribolovne mogućnosti. Kao što su rekli već neki kolege prije mene, e, sve to bi trebao biti dio zajedničkog projekta e, promjene tih najodrživijih e, resursa, a među njima se definitivno nalazi i sektor ribarstva. E, kao što znate da postoji zajednička ribarstvena politika, ali mnoge mjere i mnoge druge odredbe se donose protivno ZRP-u. Ono što mi moramo napraviti, a to je uvjeriti danas naše ribare da im s europske razine zaista možemo pomoći i da mi radimo u interesu njih samih i da zajednička ribarstvena politika može nuditi perspektivu da surađujemo svi zajedno na, na toj razradi zajedničkih mjera i odredbi. A nećemo, e, zapravo ne moramo promatrati more kao da svako ima svoj dijelić mora, nego moramo gledati more kao jedno zajedničko dobro i na temelju toga možemo donositi zajedničke odluke. Ovdje je riječ o e, jednom iznimno važnom aspektu i također smatram da moramo uzeti u obzir e, i pitanja iskorištavanja radnika u tom sektoru te nemogućnosti da ostvarimo slobodno kretanje naših e, ribara. Dakle, ako postoji zajednički sustav obrazovanja, onda nećemo imati nekakve drugačije, nekakve veće razlike u e, tim svjedočbama i potvrdama koje se ishode e, s obzirom na osposobljavanje. I na taj način ćemo moći na zajednički način i upravljati. E, da li ste vi možda slijedili neke druge kriterije? Da li ste možda napravili tu studiju e, iz razloga što, ste, što vam je to bilo propisano nekim od, ugovorima ili konvencijama? Evo, e, to su ona pitanja koje mene zanimaju kao predstavnika Portugala. Gospođa Bilbao, izvolite. Oh. Zahvaljujem. Evo, E, ispričavam se e, što sam malo kasnila, ali nakon što e, kažem svoje komentare morat ću otići. Neću moći ostati saslušati odgovor zato što imam sastanak sa jednom skupinom gostiju. Kada govorimo o sektoru mladih ljudi i zapošljavanja mladih ljudi, dakle nisu bitne samo brojke zato što mladi ljudi žele imati neku vrstu stabilnog života, a ono glavno pitanje u slučaju ribara i mora je sljedeće. U mnogim situacijama nesigurnost samog mora ne omogućuje radnicima da imaju fiksne plaće kojim osigurava stabilan život i predviđanja za budućnost. Ako to ne shvatimo, onda nam neće poslužiti ni jedna studija koju činimo, jer možemo nakon ove napraviti još 85.000 drugih studija. I to je ključ. E, postoji e, različite vrste i različiti sektori i sad ću vam dati na primjer e, jedan primjer. Znači sektor u e, znači e, e, sektor u Kantabriji u Španjolskoj recimo ima ne znam tri plovila i oni su ti koji su ograničeni samo na ribarenje sa ta tri plovila i oni ne mogu od toga dobiti nekakvu stalnu plaću i stalni dohodak. Dakle, naravno da nije moguće onda niti internacionalizirati tvoj proizvod. A ti ako imaš mogućnosti za ribarenje, onda možeš dobiti i nekakvu stabilnu plaću. Ako nemaš ribolovnih mogućnosti, onda nemaš ni drugi dio. Dakle, što se događa recimo na nekoj drugoj vrsti brodova se koriste možda e, drugačije karakteristike ili pak tehnike ili možda je nekima zajamčena ribolov, zajamčen ribolov s obzirom na vrstu ribolova kojim se bave e, tijekom cijele godine, a nekima nije i onda mladi se usmjeravaju više prema tim sektorima. Ja se slažem s tim da moramo imati usklađeni sustav osposobljavanja na europskoj razini, ali e, ne možemo napraviti nešto E, drugačije za ovo ili onaj sektor. Dakle, ono što e, mi tražimo, a to je sve ono isto što se radi za druga zanimanja na europskoj razini, a to je da ujednačimo vrijednost svih svjedođbi ili diploma na evropskoj razini kako za ribare, tako i za liječnike. E, ribarima je njihov, njihova zanimanje zapravo čitav njihov život. I ja se slažem da su i pitanje obrazovanja i pitanje standarda jako, jako važna tema. Također, jedna od važnih tema je i mobilnost. Evo, sad ću vam dati još jedan primjer. Baskijska e, vlada je potpisala sporazume sa trećim zemljama kako bi mogla dobiti ili radnu snagu ili kako bi svoj proizvod mogla učiniti atraktivnijima. Zato što evropljani su bili ti koji nisu htjeli e, raditi u sektoru u kojem zarađuješ novac koji ti ne, koji ti ne omogućuje sigurnost, financijsku sigurnost. Zato smo potpisivali sporazume s drugima da bismo dobili radnu snagu. Kada govorimo o reformi ZRP-a, treba ugraditi i e, rodnu e, perspektivu, odnosno e, obratiti pozornost i na žene. Mnogi, znači velike, veliki dio industrije živi zahvaljujući i radu žena, a žene su te koje redovito budu, bivaju izostavljene iz brojki. također postoji čitav niz bolesti te nužnost za informiranjem o specifičnim bolestima koje mogu pogađati ribare i ribarice. upravo su i to elementi koji bi trebali biti ugrađeni u studijama. E, ja vjerujem da su sva pitanja do sada i komentari bili zanimljivi, a ja nažalost neću moći ostati da čujem vaše odgovore. Što se tiče datum, datu, e, podataka o državama članicama, očito je da su u nekim državama članicama situacije drugačije, ali ne možemo imati e, dovoljno podataka da napravimo nekakvu usporednu analizu. U slučaju Španjolske, na primjer u Baskiji, i banskijska vlada je jedna od tih e, relevantnih e, lokalnih vlada. Ne znam je li to samo e, greška, ali na stranici 163. se kaže da se znači lokalne vlasti daje nadležnost, da ona ima nadležnost nad osposobljavanjem u određenim područjima, a e, sva ta nadležnost po pitanju znači, osposobljavanja izobrazbe u sektoru ribarstva, također i kada je riječ o podvodnom sportskom ribolovu i o profesiji ribara, sve to je u nadležnosti e, Baskijske države, odnosno Baskijske vlade kada već govorimo o regionalizaciji i o zajedničkoj ribarstvenoj politici, ja mislim da bismo trebali dati e, potpuniju informaciju. Recimo meni kao osobi koja je španjolka iz Baskije, ja bih vrlo rado e, raspolagala takvim informacijama i kada se kaže da smo mi relevantni za taj sektor, onda treba tu informaciju podeljati zato što se ne zna tko je odgovoran za koji dio sektora. Osim toga moramo računati sa upravom na regionalnoj razini kako bismo obuhvatili sve sektore osposobljavanja. I također drugo, po pitanju sigurnosti mislim da imamo jako dobre prakse i jako dobre znanstvenike kao što e, ste vi ovdje predstavili koji bi mogli zatražiti europske resurse kako bi e, mogli e, razmišljati o osmišljavanju odjeće za ribare u slučaju da padnu u vodu i da im ta odjeća može pomoći e, u lakšem spašavanju. Dakle, to je nešto što bi se moglo napraviti kao projekt na europskoj razini. Puno hvala. Thank you. Hvala lijepa. Ovo zaključujemo popis e, zastupnika koji su željeli uzeti riječ. Vraćamo se na naše stručnjake koji će nam odgovoriti na sva ova pitanja koje smo upravo čuli. Imate riječ, izvolite. Sorry about that slight <laughs> delay um, yes, I think we're going to... Uh, Mislim da ćemo se izmjenjivati u odgovorima. Nećemo moći odgovoriti na pitanja po redu kojim su postavljana, ali evo, počet ću. E, e, radna snaga, koliki je to problem? Aha, oprostite, e, ropski rad. Imamo slučajeve takovog rada. Imamo anegdotalne informacije o TTS-a, na primjer, da su mm, e, inspektori na to naišli, mm, vidjeli su neke čudne prakse u nekim područjima. Mi smo rekli da je to jedan od problema koji treba e, pažljivije proučiti. E, problem je u tome da imam gdje su propisi o osposobljavanju tako komplicirani, njih je teško ispuniti i to potiče na neki način e, ljude. E, oni možda oni se ne drže propisa, tako i onako. A to, I to potiče neke druge stvari. Ja ću dodati nešto o nezakonitom kretanju ljudi. Nije to pitanje hrabrosti, već informacija. Ako zapitate neko formalno pitanje, e, svi će reći da toga nema. E, ali u svim zemljama čujemo govorkanja, anegdote, priče da se to ipak događa. Iz toga možemo zaključiti da takvih slučajeva ima, a možda je problem veći nego što bismo mi to željeli. E, ne možemo e, reći neku cifru koliko takvih slučajeva ima. Dalje, Evo, pitanje privlačnosti e, treba povećati privlačnost sektora. Informacije koje imamo e, kažu da se ne radi samo o novcu, već se radi i o karijeri, napredovanju, kvalifikacijama. E, u negdje sam čuo to je posao koji nema nikakvih perspektiva a, ljudi su u dobi od 50 već potpuno iscrpljeni i moraju ići u mirovinu zbog e, medicinskih razloga. E, u nekim smo zemljama čuli da mladi ljudi nisu zainteresirani za to zvanje. Mm. Mm, mm poticanje kretanja ribara iz jedne države u drugu, to je nešto što treba raditi, a čak i iz, e, sa drugih kontinenata. Još jednom da kažem, e, e, nije to pitanje samo novca, već karijere, društvenog života i tako dalje. Zašto Portugal nije uključen? Nismo mogli pokriti sve priobalne države. Morali smo napraviti određeni e, izbor, a pri tome smo se savjetovali s parlamentom. E, Željeli smo imati miks država članicama, no, nove i stare države članice, kao i mješoviti izbor e, ribarskih poduzeća Nismo e, stoga uključili ni Portugal ni neke druge članice. Nije to bilo nešto namjerno, ali nismo imali ni sredstva ni e, novac da to učinimo. E, žene ribari, to nas je jako zanimalo žene u ribarstvu Vidjeli smo e, da imamo vrlo malo e, podataka koji su segmentirani po rodu. E, ne znam koje smo se udruženju obratili. Udruženje za žene ribare. Željeli smo da s njima razgovaramo. Možda smo mogli učiniti i više da smo imali više vremena i sredstava. Ne znam hoće li u budućnosti e, imati više podataka o tom u, u okviru prikupljanja podataka. Ja ću nešto reći o najboljim praksama u osposobljavanju. To je važno pitanje, a i teško pitanje. Kad bih htio na njega odgovoriti, moramo razlikovati e, osposobljavanje za sigurnost i stručno osposobljavanje. I možemo, moramo razlikovati između početnog osposobljavanja i cjeloživotnog osposobljavanja. Najbolja praksa za osposobljavanje za sigurnost e, pri radu. Nemamo zato ništa u ribarstvu. Recimo za brodarstvo imamo takovih dobrih praksi i tu ima vrlo dobrih programa, ali za ribarstvo e, to se tek razvija i tek očekujemo dobre rezultate. E, tu nas očekuje još mnogo posla. Mm, naročito se radi o aktivnosti na samom plovilu i rizici koje tamo postoje. Imamo se e, problem e, raznolikosti ribarstva. Ako radite sa povlačnom mređu, mrežom, E, e, opasnosti su drugačije nego kad radite sa mrežom stajačicom. Standardi sigurnosti moraju biti dovoljno fleksibilni da na to odgovore. Što se tiče prvobitnog i cjeloživotnog osposobljavanja, vidimo da je mnogo više moguće učiniti u početnom obrazovanju ako imaju e, e, države školu za ribarstvo, akademiju za ribarstvo. to je vrlo dobra e, prilika da se uči o sigurnosti, o održivosti i slično. Ako zemlja nema takovu školu, onda je situacija teža. Vrijeme je tu veliki problem ako želite e, osposobljavati aktivne ribare ili su na moru rade ili su kod kuće i preumorni za bilo što drugo. To su često mala poduzeća. Onda je jako e, teško dobiti vremena za osposobljavanje. Ako osposobljavate samo mlade ljude, oni će ići na plovilo sa drugima i tu će doći onda do sukoba kad oni e, govore o sigurnosti, na primjer, i pokazuju svoje znanje. E, e, ribarska profesija ili zvanja, zvanje nije postalo lakše nego u prošlosti. Ako usporedimo situaciju sa situacijom od prije 20 godina. Pred 20 godina je bilo dovoljno znati gdje je riba i kako je doprimiti u luku. A sad morate znati sve ove propise. Morate biti spremni da razgovarate s novinarima na molu, oni imaju mikrofone, snimaju vas morate imati više znanja i više vještina nego što je to bio slučaj pred 20 godina. Mm, e, e, mislimo da moramo e, povezati načine iz osposobljavanja. Svijet se mijenja elementi sigurnosti se mijenjaju, e, ribarske tehnike se mijenjaju. E, problem, još jedan put naglašavam, je e, borba za vrijeme. Najbolje prakse, evo toliko o osposobljavanju, sada nešto o zakonodavstvu. To je, mi smo obrazovna zaklada, E, sa misijom da osposobljavamo, obrazujemo e, ribare kako bi mogli igrati e, ulogu u, cijelom sustavu održivosti na moru. Mi im nastojimo prenositi nova znanja. To je nešto novo. Iako u Nizozemskoj to radimo već 15 godina. Nismo e, sreli mnogo kolega e, sa istom misijom. Naše iskustvo je da je to vrlo važno. Ako e, shvaćate i razumijete zakonodavstvo, ako razumijete ZRP i sve ove mjere, onda je mnogo lakše držiti se propisa, lakše je snalaziti se i voditi održivi posao, to jest poduzeće. To je od ključne važnosti ako e, ZRP e, želi da bude uspješna. E, nove tehnologije, zelene tehnologije, sve se to razvija. Mm. Ribari ih moraju poznavati. Ali to nije rašireno u većini država članicama, članica zvanje se mijenja. Održivo ribarstvo treba osposobljene ribare. Hvala. <laughs> Sad nešto o ovom izvješću Benode i da pojasnim to. To je znači u paketu u ovom izvješću o studiji radi se o uzajamnom prepoznavanju certifikata u ribanskom sektoru u Europi. Mi si postavljamo pitanje že, da li to treba biti ažurirano, da li bi neki online instrument e, bio koristan. Mnogo ljudi nije o tome čulo, ali čak i oni koji su čuli e, nešto o tome ne koriste to. I zbog toga si postavljamo pitanje da li bi bilo dobro to ažurirati, i osmisliti neki online instrument, alat. Isto tako imamo to pitanje vezano uz institucija za osposobljavanje i izobrazbu Projekt e, ustanovljavanja liste je bio smišljen prije nekoliko godina, ali izgleda da je to odbačeno i nismo znači, imali dovoljno ažurirane informacije, nije bilo dovoljno interesa za to. Hvala, hvala vam. E, evo, došli smo do kraja vremena koje smo rezervirali za vas. E, evo, želim zahvaliti i e, vama gospodin Akemani i Hasnot Ivan Desel. Hvala vam puno što ste nas informirali o ovom važnom pitanju i možete biti ponosni na vaš rad. A sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, razmjena gledišta o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu s veleposlanikom i talentskim glavnim pregovaračem. Uh, dear colleagues, please have a seat. Dragi kolege, molim vas da sjednete na vaša mjesta. Prelazimo na razminu gledišta sa njegovom ekscelencijom gospodinom Plasajmo, veloposlenikom i talijanskim glavnim pregovaračem za NNN Ribolov. Mi ćemo sad eh, prijeći na dijalog i taj EU vezan uz NNN ribolova, on će, mm, gospodin Plasaj će nam e, reći o e, zadnjem razvoju situacije. Naš odbor isto tako e, pomno prati implementaciju uredbe o NNN ribolovu i također podržava napore na borbi na tom području. Kraljevstvo Tajnlada je glavni igrač u tom kontekstu i važan partner za EU. U 2015. godine u travnju komisija je izdala žutu karticu Tajlandu. Oni su nakon toga e, poduzeli reforme, a naš odbor to pomno prati. Radi se o nadzoru flote, isto tako aktivnosti. U studenu 2016. godine e, delegacija našeg odbora je e, putovala u Bangkok kako bi vidjeli kako su te mjere implementirane. Vrlo nedavno na marginama sastanka, godišnjeg sastanka komisije Tune za Tun u Indijskom oceanu, naši E, članovi su također e, se susreli sa tajlanskim vlastima u rujnu 2018. Deđe Mare će isto tako proizvesti novu procjenu reformi na području ribarskog sektora u Tajlandu. Na, e, prvo ću dati riječ veleposlaniku Plasaju, a nakon toga ćete i vi naši članovi imati mogućnost za sudjelovanje u raspravi. Hvala. Vrlo mi je drago što danas e, mogu biti s vama ovdje. Zahvaljujem odboru što ste mi mužili priliku da vam e, e, predstavim napredak na području borbe protiv NN ribolova. Od 2015. godina Tajland reformira svoj sektor ribarstva kako bi smanjio, prevenirao i iskorijenio NN ribolov u Tajlandu. Mi smo uvožili velike napore kako bismo našli prava rješenja, kako bi borba protiv NNN ribolova bila sveobuhvatna. E, I to kako bismo zbilja bili e, oslobođeni, zemlja oslobođena od NNN ribolova. Mi smo znači uključeni u konstruktivni dijalog u e, usku suradnju sa Digimare i nakon tri dana intenzivnog rada mi e, smo isto tako spremni biti dio upravljačkog tijela za A Što se tiče legalnog, e, znači zakonodavnog okvira, Imali smo znači 2015. godine kraljevski dekret o ribarstvu, e, radi se o sveobuhvatnom zakonu o ribarstvu, a nakon toga smo imali isto tako zakon o brodovima i zakon o plovidbi u tajlandskim vodama. E, imali smo isto tako i više od 100 e, propisa koji su povezani sa NNN ribolovom. Takva reforma je znači sveobuhvatna kako bi vlada imala e, znači uvid u proces od izgradnje brodova do obrade ribljih proizvoda. E, isto tako smo promijenili način e, i pristupa ribarstvu i imamo znači sustav dozvola u tom smislu. Također smo uveli i stroge administrativne procedure kako bismo znači mogli kontrolirali aktivnosti na području ribarstva, te također e, imamo i sustav sankcija i globi. Što se tiče e, upravljanja ribarstvom i flotama, mi smo u svakom slučaju svjesni opasnosti od prekomjernog ribolova. E, Isto tako, mi imamo privremene eh, mjere zabrane određenih aktivnosti u Tajlandu, a imamo također i period eh, valjanosti dozvole za eh, ribarske brodove i imat ćemo tako tih sinhronaciju, različitih postupaka. Što se tiče upravljanja flotom, Imali smo tu reformu 2015. godine, uložili smo velike napore e, kako bismo smanjili e, broj brodova i nakon četiri rude, runde e, smo imali smanjenje na 10.542 komercijalna broda sa dozvolama i 1098 E, isto tako i konzultacije e, sa e, dionicima za buduće mjere. Isto tako što se tiče prekomorskih flota, imat ćemo znači, taj sustav koji će biti nadziran od strane nadzornog centra kako bismo imali učinkovit tu učinkoviti nadzor ribarskih e, aktivnosti i brodskih aktivnosti. Imamo također inspekcije kako bismo e, e, osmislili znači sveobuhvatnu bazu podataka. To će biti uspostavljeno sljedeći mjesec. Isto tako naše vlasti žele primijeniti šemu kako bismo smanjili e, broj ribarskih brodova e, vezano uz davanje dozvola kako ne bismo imali nelegalne brodove da ponovno uđe u sustav onda smo e, također uveli i stroge mjere te suspenziju određenih brodova za dvije godine. To je započelo u srpnju ove godine kako bismo znači pratili e, taj problem te također riješili problem prekomjernih kapaciteta na području brodova. Isto tako imamo e, i pravne zahtjeve što se tiče rezanja brodova. To je sad stupilo na snagu, a vlasnik mora dati e, E, e, potvrdu za to. Imamo također i elektronsku komunikaciju između različitih agencija kako bi e, pratili znači brodove koji se bave NNN ribolovom i kako bi oni onda jednostavno prestali sa radom i ne bi dobili dozvolu. A što se tiče kontrole, nadzora i praćenja, imali smo te kapacitete E, koji su e, znači ojačani okviru e, centara za nadzor ribarstva FMC i isto tako takozvanih 30 pipo centara. Mogu reći da u okviru našeg FMC MCS sustava je FMC su centri a isto tako smo imali i te pipo centre koji su e, bili predmet intenzivnih e, e, obuka kako bismo osmislili takozvane flying inspection team za nadzor u cijeloj zemlji. Imali smo također i multidisciplinarne trenere u okviru tih PIPO centara, a imali smo također i novu revidiranu verziju operativnih e, mjera kako bismo također e, bolje e, se pozabavili problemom počinitelja prekršaja. Isto tako smo osmislili pet specijalnih timova za uhićenje. Imamo također i zrakoplove i bespilotne letjelice za nadzor. Drage dame i gospoda, sad ćemo govoriti o provedbi zakona možemo reći da smo u tom smislu imali važnu e, e, provedbu zakona u ubrzanoj e, proceduri. Imali smo znači od 2015. godine 4448 slučajeva koji su bili suđeni pred kaznenim e, sudom. Možemo reći da smo imali isto tako 89 tih slučajeva koje se tiče NNN ribolova u e, e, inozemstvu. Imali smo velike globe koje u određenim slučajevima mogu ići do za 5,8 e, e, miliona eura. Š, e, 66 tih slučajeva se tiču također i slučajeva trgovanja ljudima na području ribarstva. Imali smo također i administrativne e, sankcije na e, strog način kako bismo e, poboljšali taj sustav kaznenih postuka, postupaka imali smo znači kazneni sud koji je osmislio posebni znači posebno vijeće e, koje se tiče posebno trgovanja e, ljudima. A također imamo i dva vijeća koje se tiču NNN ribolova. Imamo također i određene rokove za svake etapu postupka kako bi se ti postupci brzo odvijeli. Što se tiče e, sljedivosti, E, znači 2016. godine Tajland je bio znači e, dio sporazuma vezano uz NNN ribolov. Isto tako e, imamo i stvaranje nacionalnog odbora kako bi osigurali da ni jedna morska životinja ili bilo koji e, organizam e, koji je predmet NNN ribolova ne može ući na e, unutarnje tržište. U tom smislu smo osmislili sustav certifikacija za tajlandske brodove, a isto tako imamo mjere što se tiče luka za brodove koje dolaze iz inozemstva. Taj sustav je sada operativan, a trebamo sad isto tako imati poboljšanje, uključiti i automatizirani aspekt te također detekciju. Dame i gospoda, sada bi se okrenuo e, zaštiti rada na području e, ribarstva. Da, e, mi shvaćamo situaciju na području radne snage i znamo da postojeća politička povezanost e, između ta dva e, pitanja i mi smo spremni razgovarati s odborom o tom e, problemu danas jer nam je prevencija iskorištavanja radne snage jako važna, važno je isto tako i borba protiv NNN ribolova. A što se tiče prisilnog rada na području ribarstva mi smo se tome pozabavili, imamo registraciju migranata, no isto tako uzimanje z, e, podataka, biometrijskih podataka zadnje generacije, te također otisaka i šarenice oka i e, isto tako slike lica. Moramo također i E, dati stranim radnicima e, ugovor o radu na njihovom jeziku, moramo imati dostavljanje plaće preko bankarskog virana, virmana te e, isto tako druge mjere što se tiče agencije za zapošljavanje mi imamo nova pravila kako e, bismo omogućili da radnici mogu slobodno promijeniti i e, zaposljenje i sektor aktivnosti. E, Tajland je prvi puta ratificirao 529 protokola 2014. godine vezano uz prisilni rad. To smo napravili 4. lipnja prošle godine. To je slijedilo nakon ob, e, znači e, e, odobravanja zakona od strane vlade vezano uz prisilni rad. A kad, go, kad govorimo o Ship to Shore Rights Project na engleskom, radi se o projektu koji je pokrenut u veljači ove godine i studija također govori o poboljšanju e, radnih uvjeta e, rada u Tajlandu. Nismo imali izvešta o fizičkom nasilju, a e, imamo samo jako mali broj radnika koji imaju manje od 12, 18 godina. Imamo također i poboljšanje plaća te također imamo povećanje e, i poboljšanje situacije što se toče posjedovanja radnog ugovora radnika u odnosu na bivši e, period. E, mi smo u svibnju e, prošle godine otvorili put konstruktivnom partnerstvu što se tiče uvjeta rada, bez obzira kakav je rezultat dijaloga e, na području NNN ribolova. Taj posao će se nastaviti, uključit ćete svi sektori ribolova, osmislit ćemo cijeli niz tehničkih sastanaka u tom smislu. A što se tiče situacije rada, mogu reći da prethodni E, godina se situacija poboljšala, to pokazuju i strane međunarodne studije, studije isto tako i e, e, zaključak i a i izvješće vezano uz to kao što sam to već rekao. A mogu reći također i da smo bili uključeni na takozvanu TIR 2 e, listu u okviru izvežđa e, tipa kao zaključak mogu reći da smo napravili važan e, posao na području održivog e, i odgovornog iskorištavanja e, morskih resursa i ribolova u Tajlandu. To će biti ojačeno kako bismo imali bolje rezultate u budućnosti. Ono što smo u ovom trenutku postigli u Tajlandu može biti primjer uspješne suradnje jedne treće zemlje i Europske unije no nismo uspjeli sve e, postići e, no puno toga smo napravili u tri godine i želimo tu, e, to iskustvo podijeliti sa drugim državama. Mogu reći da u studenom 2016. godine smo imali isto delegaciju u Tajlandu. Nadam se da ćete vidjeti da u odnosu na to je postigan veliki e, napredak u odnosu na posjet ta, e, tada, te također da vidite da smo spremni uključiti sve dionike i u Europskoj uniji izvan kako bismo još bolje napredovali na ovom pitanju. Zahvaljujem svim članovima odbora na E, e, znači posvećenju i svje, e, morate biti svjesni da kraljevina Tajland na najvišoj razini želi riješiti sve probleme povezane sa ovim pitanjem. Mogu reći da vaša pomoć u svim etapama procesa je bila izuzetno cijenjena. Zahvaljujem znači svima koji su bili uključeni, a e, osobe koje su u mojoj delegaciji će biti sretni da vam e, odgovore na pitanja. Hvala lijep e, veleposlaniče. Sad dajem riječ zastupnicima i zastupnicama. Gospođa Rudes. Dobar dan veleposlaniče.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 i divno je što je to tako dobro završilo. Čestitam još jednom. E, iskreno vam kažem da se divim vašem e, radu. Pratim vam, vas intenzivno već nekoliko godina, naročito e, nakon posjeta sa našim izaslastvom 2016. godine. Kraljevski dekret koji ste tada izdali i pritisak koji ste vršili vas je, e, kao i vaši veliki napori, e, su doveli do ovih e, odličnih rezultata. U toku tri godine ste vi toliko toga postigli. To je izvanredno. Međutim, imam nekoliko pitanja. Rekli ste da imate 1081 plovilo bez e, dozvole, bez licence. Na njima se nalaze e, ljudi. Ja sam to gledala u Tajlandu, u malim selima na vodi gdje mnoge obitelji e, zarađuju za život nelegalnim ribolovom. U većini slučajeva ovaj broj e, neprijavljenih vozila. Što radite s tim ljudima? E, tu, e, iza tog, tih brojki su obitelji. Kako vi imate programe da takovim obiteljima pomognete? Da se bave nekom možda drugom aktivnošću? E, imate 400 sudskih procesa, e, njih ste završili u posljednjih godinu dana. E, kako su visoke kazne ako otkrijete nezakonito ribarenje? Kakove posljedice to ima i kakav učinak to ima na ljude? A trgovina ljudima, to je tada bio veliki problem a i prisilni rad. I tu ste se jako trudili da situaciju ispravite. Ovo uzimanje otisaka prstiju na samom plovilu je zadivljujuća. I u Europi bismo tako nešto trebali. Imate li, imate li neke brojke e, o broju ljudi koji su u prisilnom radu, koji prisilno rade. E, I u Europi je nažalost prisutan rad na crno. E, to je napor koji svi zajedno moramo izvršiti, moramo se zajednički boriti protiv toga. E, imate li kakove statističke podatke o tome? E, još jednom kažem, e, zadivljena sam vašim radom i želim vam i u budućem mnogo uspjeha. Gospodin Srausant ima riječ. Hvala vam. Evo, gospodine veleposlaniče, želim vam dobrodošlicu. želim dobrodošlicu i vašim suradnicima. Lijepo je vidjeti ovdje na našem odboru e, osobe s kojima smo imali zajedničke misije i s kojima smo surađivali posljednjih deset godina. Ja sam bio na Tajlandu i trudio sam se održati kontakte u okviru ovog odbora s Tajlandom. Dobro. Dakle, neki je bio problem sa prijevodom, ali sad možemo nastaviti dalje. E, dakle, Imamo 12 e, zemalja u Aziji kojima se divim po pitanju napretka. Također se divim i vašoj zemlji po pitanju borbe protiv e, nezakonitog, nereguliranog i ne neprijavljenog, e, neprijavljenog e, ribolova. Također bi spomenuo i Indoneziju koji su zahvaljujući tom kao vrlo čvrstom rukom, vrlo čvrste ruci u upravljanju, oni su bili ti koji su na neki način uspjeli napraviti određene pomake. E, kada se radi o tom e, kao čvrstom upravljanju. Evropska unija je ovdje potpuno suprotnost. Mi smo ovdje neka vrsta tog mekog upravljanja koje e, pokušava na neki način, nas, e, na drugačiji, mekši način razriješiti svoja pitanja. kada je riječ o Tajlandu, znamo da vi primjenjujete politiku koja je iznimno oštro usmjerena prema svim onima koji se bave nezakonitim ribarstvom. Znamo da ste vi imali velike probleme sa imigracijama i da da se vaš napor mora i smatram da se vaš napor u svakom slučaju mora priznati. Kada govorimo o e, zakonodavstvu i o promjenama koje ste uveli, Kada govorimo o borbi protiv NNN ribolova, e, možemo reći da je vaša regija iznimno složena regija, ali e, upravo zbog toga i ovaj napredak koji je Tajland uspio ostvariti od velikog značaja. Vi ste imali dobre rezultate i to moramo svi priznati. Ja sam slijedio informacije koje ste nam ovdje izložili i ono što e, e, bih vam predložio, mislim da će i moj kolega Rodas imati slično stavište, je to da se zaista treba odati priznanje zato što je vaš napor koji ste uložili iznimno velik. Riječ je o konkretnim i o dostojanstvenim rezultatima i uspjesima. Ja mislim da Tajland više ne zaslužuje taj e, žuti karton koji ste dobili. Mislim da biste trebali e, ići e, prema Znači dalje od toga da biste trebali nadići taj žuti karton i da biste trebali e, ići prema suradnji. Istina je da imate neke probleme kao što recimo prisilni rad, ali to se već rješava na institucionalnoj razini. Kao što ste i sami rekli, prije nekoliko vremena smo imali upravo sastanak po pitanju osposoblja. Evo, malo prije smo imali e, sastanak e, i predavanje o osposobljavanju ribara u Europi. Tako da vidite da to nije e, samo vaš problem, nego također i jedno pitanje s kojim se suočavamo u Europi. Ono što nama treba, a to je zapravo da se sada skine ta stigma koju se dobili zbog dobivanja tog žutog kartona, jer mislim da ćete na taj način moći lakše napraviti napraviti, e, nastaviti tim putem napretka. Evo, to je moje stajalište koje sam vam htio iznijeti. Ja vam se duboko divim po pitanju napretka koji su stvarali kao e, Tajland i, ono i po pitanju ribolova i rada i migracija. E, gospođa Toma ima riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, iskrena hvala, gospodine veleposlaniče na vašoj prisutnosti ovdje u našem odboru. E, nakon što sam vas saslušala, e, čestitam vam na ovom značajnom napretku. E, malo sam se informirala prije ovog sastanka Eh, očito da ste postigli veliki napredak na eh, donošenju propisima, na sankcijama, na kontrolama. Eh, isto tako u sprečavanju NNN ribolova. Međutim, nažalost, gospodine veleposlaniče, vaša je zemlja mm, e, trebala prevaliti veliki put na e, tom poboljšanju. Imali ste mnogo nezakonitog ribolova. E, prije no što donosimo, donesemo zaključke, mi smo tek počeli raspravu. Mislim da je, je situacija još uvijek vrlo kontroverzna na tri područja E, neke e, ribolovne tehnike koje se još uvijek e, koriste. To smo vidjeli preko satelita. Zatim sporno pitanje o reguliranju resursa. Ulov Mm, osim tune, možda ćete vi reći nešto drugo, nemamo, nemate još e, sustav kvota. E, maksimalni e, održiv prinos, to još nije regulirano. Čini se da usprkos nastojenjima koje ste nam opisali, usprkos vaših rezultata, E, e, mnoge stvari još nisu riješene. To nam kažu izvješta iz početka 2018. godine. U, u nekim izvještajima nevladinim organizacijama situacija je još uvijek vrlo teška. U, e, mnogi ribari nemaju radni ugovor, E, imamo i fizičko nasilje pa čak i smaknuća na plovilima. E, imamo zlostavljanje raznih vrsta. E, nismo još došli do razine koji bi nam dozvolio da iskreno smatramo da je stvar uspjela napori koje poduzela vaša vlada se trebaju nastaviti, ići u istom smjeru kako bismo u bliskoj budućnosti mogli e, poboljšati i ići još i dalje u našem partnerstvu. Hvala lijepa. Gospodin Kun ima riječ. E I u ime Pučana bih vas e, htio pozdraviti gospodine veleposlaniče i e, vas i vaše izaslanstvo. Vrlo nam je drago e, što ste nam dali vrlo konkretni izvještaj o sadašnjoj situaciji u, na Tajlandu. Situaciji o NNN ribolovu na Tajlandu, a, ali i i e, o situaciji u ribarskoj industriji. E, situacija u od prije godine je e, bila dramatična. Imali ste mnogo nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva. Većina plovila nije bila registrirana. Oni nisu imali dozvolu za rad, dozvolu za ribolov Eh, žuti je karton bio vrlo stroga, ali on je i mnogo toga donio. Mm, mm, stoga čestitam eh, tajlandskoj eh, vladi da je upravo na području izlova tune mnogo toga postigla. I atlantska tuna i kod IOC-a je Tajland prisudan. E, a i u, u povjerenstvu za tunu. Mm, e, imali smo ove, imali smo ove godine i e, godišnju konferenciju u Bankoku. I tu, tu se je govorilo o razvoju ribarstvene industrije i flota u Tajlandu, na Tajlandu. E, druge su vas zemlje e, jako pohvalile. E, znamo da imamo neke zabranu izvoza, a i te zabrane možemo ukinuti. Ricardo Santos je već to rekao. Ako je sve tamo tako ostvarano kako ste nam vi to prikazali, onda eh, Tajland više ne zaslužuje žuti karton. Clara Aguilera i Gabriel Mato eh, su eh, bili, mislim ove ili prošle ove godine su bili još jednom u, na Tajlandu i uvjerili su se u to da je došlo do ogromnog poboljšanja eh, na području NNN eh, ribolova. Vi ste se uhvatili u koštac s eh, problemom. Imate registriranu flotu, izdajete dozvole, licence, a surađujete i na međunarodnoj razini. Što se tiče zapošljavanja na ribarskim plovilima i što se tiče radnih uvjeta, tu moramo još e, paziti. E, e, prigovor da se ne držete kvota, da se ne borite protiv NNN-a, taj prigovor više ne stoji. Zaista vjerujem da smo zajedno sada na dobrom putu. Čestitam vam zbog toga i želim nam dobru suradnju i u budućnosti. Hvala lijepa. A sada, ekscelencijo, gospodine veleposlaniče, molim da odgovorite na pitanja. Hvala, gospođo predsjednice. Vratimo se na prvo pitanje. Gospođa Rodest Hvala na ovim ljubaznim riječima. Tisuću brodova bez dozvola su komercijalni brodovi. To nisu dodatni brodovi, to je važna točka. I njih posjeduju znači poslovni subjekti, a ne nisu u obiteljskom vlasništvu. To su dodatni ribari. Znači, to nisu dodatni ribari koji sad moraju graniti svoje familije. To nisu tog tipa. Radi se o e, brodovima koji su e, znači veći od 10 e, e, tona, a ovi brodovi postavljaju pitanje što napraviti s njima. Imamo šemu kupnje, imamo također i fond za pomoć, za nis, zajmove sa niskim kamatama. To je or, znači e, ograničeno na otprilike tisuću milijuna bata. Ako žele promijeniti svoje zanimanje i usmjeriti na primjer na akvakulturu, to onda mogu zatražiti takva financiranja. 2016. ste e, bili u posjeti, a sad imamo napredak, imamo znači također i prodaju proizvoda iz akvakulture koji se prodaju na lokalnim tržištima. Tu je napredak postignut. Što se tiče slučaja kažnjavanja i posljedica možda mogu glavnog e, ravnatelja za ribarstvo pozvati da objasni o čemu se radi. Mi imamo dva dvije kazne. U isto vrijeme prvo je, prvo je administrativna globa, sankcija. Možemo zapljeniti brod i možemo odlučiti da E, privremeno e, znači uzmemo dozvolu ukinemo dozvolu 60 ili 90 dana. druga sankcija je kaznenog karaktera. Znači, postoji mogućnost plaćanja globe. Ako ne plaćaju globu, onda moraju ići na sud i sud će odlučiti. Naravno, u najvećem broju slučajeva odlučuju se e, plaćati kaznu, ali u okviru ovog e, kraljevskog dekreta određeno da su to velike globe. Evo, to je ono što se događa u najvećem broju slučajeva. Što se tiče e, ovih e, brojki o prisilnom radu, kolegica upravo tražite brojke, pa molim da e, imate malo strpljenja. A sada ću prijeći na komentar gospođe Santos. Hvala vam još jednom na vašim ljubaznim riječima, to je ohrabrujuće. A kad govorimo o ovom pitanju nelegalnih migracija o kojoj ste govorili, u skladu sa pravilima UN-a mi e, pokušavamo promovirati zakonodavne puteve za e, stanovništvo iz Laosa, Kambođe i Vjetnama. To znači da oni dolaze prema običajnim pravilima i to u skladu sa načelima vladavine prava. A Poslodavac je taj koji treba platiti e, troškove. U ovom trenutku imamo 500 tisuća takvih ljudi koji rade u Tajlandu. Znači, radi se o tim e, zakonskim putovima za novu radnu snagu. A za oni koji su već nelegalno u zemlji, mi im pružamo mogućnost da se registriraju i dobiju ono što mi zovemo takozvani e, broj od 13 brojki, svi u Tajlandu to imaju, mogu se registrirati i nakon toga mi provjeravamo njihovo državljanstvo, taj broj procjenjujemo otprilike na e, milijun e, sto sedam tisuća ljudi, to je velika brojka. Imamo 3,2 milijuna osoba koji e, su migranti i rade u Tajlandu. Naša politika je za oni koji su već u zemlji. Želimo ih e, tretirati kao e, naše državljane vezano uz socijalno osiguranje, obrazovanje i sve ostalo koliko god je to moguće. imamo pravila usvojena na razini UN-a prije tri godine i želimo se toga pridržavati. Samo još jednu minutu, molim vas. Um, uh, Oprostite na ovom prekidu, pokušavamo provjeriti informacije koje smo vam dali, i biti sigurni da su točni. Što se tiče ovog pitanja, gospođe Toma, prije svega vam zahvaljujem na na vašim riječima ohrabrenja. drugo pit, za drugo pitanje. Glavni ravnatelj za ribarstvo će vam odgovoriti na to pitanje. Pitanje vezano uz kvote za tune u Tajlandu. Mi nemamo znači, e, brodove za ulov tune. Mi smo e, znači, članovi IOTC-a i imali smo znači, brodove sa parangalima za šest znači šest brodova, ali prije svega uvozimo tunu iz ostalih dijelova svijeta. Mi to kontroliramo e, vezan kroz e, znači određene specifične mjere. Kontroliramo znači taj uvoz tune. Drugo, što se tiče ovih ribarskih dozvola za resurse, ribolovne eh, resurse, novi kraljevski dekret eh, jasno kaže da se eh, da ribari moraju i taj sektor mora izračunati taj najveći održivi prinos i da se to ne smije preći. Prvo izdavanje tih ribarskih dozvola je bilo 2016. godine. Imamo znači 10% mm, dozvoljenog ulova koji je, e, znači imamo dozvoljeni ulov koji je 10% manji od ovog najvećeg održivog prinosa. A imamo znači e, sad za ovu godinu e, također izdavanje dozvola koje vrijede od 1. Eh, travnja i također smo eh, ažurirali ove podatke što se tiče najvećeg održivog prinosa. Mi ne koristimo ovaj sustav kvota, nego še, jednu šemu koja je jednostavnija za takav način upravljanja, budući da nikad nismo li imali takve mjere prije u Tajlandu. Mogu reći da E, samo najveći brodovi e, kontroliraju broj e, dana koji idu na ulov na otvoreno more, a ovi drugi mogu to raditi tijekom cijele godine. Mi izračunavamo koji je najveći dozvoljeni ulov i provjeravamo naravno da se znači ne prijeđu ti takovi. Također nadziremo i sustav e, prilikom iskrcaja u lukama. Vidimo znači koliko je bilo ulova svaki put kad brodovi izlaze na more u ribolov. I provjeravamo naravno da se pragovi ne pređu. Evo, to je način na koji mi kontroliramo taj ribolovni napor no, imamo također i dodatnu metodu. Imamo određene sezonska područja za određene geografske zone u zemlji. Evo, to je ono što radimo. Zahvaljujem našem glavnom ravnatelju. A teče pitanje gospođe Toma, socijalna prava. Vi ste govorili o izvješćima nevladinih udruga koji govore o tome da je situacija još uvijek kontroverzna. Činjenica je sljedeća. Mi smo napravili najviše što smo mogli. Svim sredstvima se pokušavamo boriti protiv tih problema, no također smo konstatirali i naravno um, mogućnost poboljšanja sustava i 26.6. Eh, ove godine smo eh, znači usvojili novi zakon, novu uredbu. Tu ćemo se baviti tim administrativnim pitanjima kao eh, kopija radnog ugovora i tako dalje. Poslodavci moraju moraju se pridržavati svih pravila u tri dana. Bez obzira o kojem problemu se radi, e, poslodavci imaju tri dana da riješe te probleme. To je administrativni dio. Što se tiče kaznenog aspekta tijela e, i vlasti su ubrzale proceduru. E, I što se tiče svih ovih pitanja nasilja, tretiranja i zlostavljanja i tako dalje. Imamo znači e, tu uredbu koja bi trebala biti na raspolaganju na engleskom jeziku. Vjerojatno vrlo uskoro i mi ćemo vam e, poslati tu kopiju tog zakona čim bude raspoloživa na engleskom jeziku. Jer naravno original je na taj jezik. Imamo angažman na najvišoj razini vlade kako bismo e, jednom za svakda riješili te probleme, okončali, stvorili zakonodavni okvir. On postoji, a sada se postavlja pitanje i provedbe. Vlada će napraviti sve kako bi E, kako bi na pravi način primjenjivali i zakone i propise. Hvala. A sada se vraćam na zadnje pitanje gospođe Rodust o procjenjenim procijenjenim brojkama prisilnog rada. Mogu vam dati statistike suđenja i kaznenog gonjenja od 1.5.2015. i 28.6.2018. godine imali smo u tom razdoblju 88 e, slučaja trgovanja ljudima e, u e, području ribarskog sektora. Znači imali smo sudske procese. Imali smo suđenja vezana uz te slučajeve. A gospodin Kun, zahvaljujemo na ljubaznim riječima i mi vjerujemo da je budućnost prije svega u partnerstvu između nas i EU-a kako bismo s jedne strane mogli napredovati na ovom području, no također u regiji surađivati s vama i osigurati biti e, to da se smanji i iskorijeni NNN ribolov i u našoj regiji. Zbog toga se veselimo suradnji s vama. Hvala, hvala vam u istinu na ovim zaključnim riječima i svim odgovorima na pitanja kolega. Zahvaljujem vam e, zahvaljujem toplo i cijeloj delegaciji koji su e, našli vremena da nam govore o reformama koje ste vi osmislili i proveli. U svakom slučaju ovdje u našem odboru za ribarstvo ćemo pratiti napredak. Hvala još jednom na vašoj prezentaciji. Zahvaljujemo također članovima i zaključujem e, ovu točku.